Van Rumpuy i još jednom ponavljam, bila mi je iznimna čast predstavljati irsko predsjedništvo u ovom domu. Hvala vam. Hvala gospođo ministrice. S time je završena javna rasprava. Prelazimo sada na glasovanje. Dame i gospodo, kao prvo želim na počasnom dijelu tribine pozdraviti novog predsjednika ekonomskog i socijalnog odbora, gospodina Henri Malosa. Dobrodošli. Moje dame i gospodo, prelazimo sada na tajno glasovanje o imenovanju člana